Uh, Poštovani kolege, mislim da možemo započeti. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih primjedaba, možemo smatrati dnevni red usvojenim bez izmjena. Podsjećam da danas imamo prijevod na 19 jezika i naš se sastanak se ne prenosi putem interneta. A sada prelazimo na pravi razlog današnjeg sastanka. Imamo strukturirani dijalog sa komisijom u okviru kojega smo danas pozvali povjerenika Arijasa a koji će nam se obratiti kao i obično započinjemo sa uvodnom izjavom povjerenika, a onda ćemo započeti sa raspravom. Odmah dajem riječ povjereniku koji će nam dati svoju uvodnu izjavu. Predsjedniče Lavija, uvaženi zastupnici, Dopustite mi da kao prvo zahvalim ovom odboru i Europskom parlamentu na njihovoj snažnoj potpori energetskoj uniji što nam donosi i dosljedan okvir za našu klimatsku energetsku politiku tijekom eh, sljedećih pet godina. Danas ću se usredotočiti na najvažnija pitanja koja se odnose na rad ovog odbora za narodnu godinu, odnosno na ETS i ne ETS sektore, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, upravljanje energetskom unijom i međunarodni klimatski pregovori koji će se održati u Parizu kasnije ove godine. Da započnemo sa ETS-om, e, što je jedan od glavnih stupova naše politike dekarbonizacije. Dakle, reforma i revizija sustava ETS e, čini važan dio našeg rada na postavljanju jedne otporne energetske unije koja će imati i klimatsku politiku koja je okrenuta budućnosti. Prošlog prvog studenog ja sam se obvezao da ću pretočiti e- elemente koje se odnose na ETS u, u zakonodavstvu što prije i to je također sadržano i u radnom programu komisije za ovu godinu, a sljedeći prijedlozi komisije će se usredotočiti na aspekte koje su naglasili europski vođe i za koje su zadali strateške smjernice u listopadu prošle godine, a to su i e, danas ovo na dodjela industrije bez smanjenja udjela dozvola koje se stavljaju na dražbu i također ustanovljenje jedne E, jednog fonda za modernizaciju i inovaciju i također e, opet slobodna dodjela dozvola za modernizaciju proizvodnje električne energije u nekim zemljama članicama. Kao što znate, izmještanje e, uvijeka i odredbe koje se na to odnose će se nastaviti nakon 2020. I budući da imamo ograničen dozvol slobod, broj slobodno dodijeljenog dozvola i onda će se dalje smanjivati, moramo iskoristiti te dozvole na pametan način. Kada je riječ o reviziji se nakon 2020. godine komisija sada analizira na stotine odgovora gospodarskih subjekata, građana, udruženja nevladinih organizacija i e, javnih vlasti koji su zapremljeni tijekom javne rasprave. Danas ponavljam eh, eh, svoje zalaganje zato da prijedlog eh, revizije ETS-a se uskoro podnese nakon što se zakonodavstvo o MSR-u usvoji. U tom smislu pozdravljamo konstruktivnu raspravu o predmetu MSR koju smo imali u ovom odboru i potporu koju smo dobili od parlamenta vijeća za stvaranje ove pričuve za stabilnost tržišta. Sadašnji pregovori pokazuju da imamo mnogo zajedničkoga u našem mišljenju i također to bi moglo poslužiti ka stvaranju jednog čvrstog kompromisa. Kada je riječ o sektorima koji nisu povezani sa esom om želim se izvijestiti da smo počeli javnu raspravu o odluci za podjelu napora i o LUCF-u i također kao što sam najavio već u e, ovom odboru, prije nego što pred, e, podnesemo bilo kakve zakonodavne prijedloge, želim saslušati sve dionike i to učiniti na sveobuhvatan način, a budući da je e, dekarbonizacija cestovnog proizvoda daleko složenija, onda se, će se sa time postupati odvojeno. Zbog toga želim iskoristiti ovu priliku kako bih e, pozvao gospodina Laviju da se u ime ovog odbora obrati konferenciji dionika koju ćemo organizirati zajedno sa povjerenicima e, Bjenkovskim i Bulc 18.6. u Bozaru. Zatim, energetska učinkovitost. E, dopustite mi da se ukratko osvrnem na najvažnije aspekte energetske unije, a tu mislim na energetsku učinkovitost. To mora biti jedan od naših glavnih prioriteta kako bismo učinili naš energetski sustav pouzdanim i održivim i to ima također učinak na uštedu energije i na smanjenje CO2 i emisija CO2. Kasnije ove godine ćemo izneti jednu e, strategiju za zagrijavanje i hlađenje kako bismo iskoristili ogroman potencijal u ovom području. Naš uvoz plina se koristi u te svrha, ali naravno možemo biti učinkoviti i ne samo u uštedama, nego i u smanjenju emisija. 2016. godine ćemo izneti reviziju direktive o energetskoj učinkovitosti i to će uključiti također i prijedlog nastavka na zahtjev vijeća revizije ciljeva za 2020. godinu. Pričemu imamo na e, umu jednu razinu na, u cijeloj Europskoj uniji od 30%. Revizija direktive o energetskoj učinkovitosti će biti popraćena revizijom također i direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada i to će biti protečeno u konkretne mjere nakon e, zaključaka koje je donijelo vijeće u listopadu prošle godine. Na kraju energetska učinkovitost zahtjeva ekodizajn i također energetsko označavanje kako bi bila učinkovita. S time u vezi komisija je revidirala e, označavanje i ekodizajn i energetsko označavanje i direktive s time u vezi u protekle dvije godine. Ova revizija je ustanovila da e, nema nikakvih znakova uplitanja u politiku ekodizajna i energetskog označavanja. Ova politika uživa ogromnu potporu od dionika i e, to također donosi ogromne koristi u smislu ušteda. Uštede su jednake godišnjoj potrošnji energije čitave Italije to predstavlja 465 eura godišnje po domaćinstvu. Revizija je pokazala da e, je direktiva o ekodizajnu također prikladna za svrhu koju želi postići i da nije potrebna revizija, a također direktiva o energetskom označavanju treba e, se revidirati i sadašnji sustav označavanja treba promijeniti kako bi se poboljšalo razumijevanje potrošača i održalo i e, vjerodostojnost same oznaka i osiguralo njihovu učinkovitost u uvjeravanju potrošača da kupuju učinkovitije proizvode. Dakle, trebamo bolje komunicirati građanima i također trebamo biti oprezni sa sastavljanjem popisa proizvoda koje treba uključiti u sljedeći radni plan o ekodizajnu. Energetska unija će zahtijevati također značajne promjene europskog energetskog sustava, a naš je prioritet biti broj jedan u obnovljivim izvorima energije i kako bismo to ostvarili treba nam holistički pristup. Moj prvi prioritet je osigurati da zemlje članice zadovolje svoje obvezujuće ciljeve u vezi sa obnovljivim izvorima energije do 2020. godine i tu smo na dobrom putu i e, također ćemo i e, prikazivati naš napredak u ostvarenju ciljeva za 2020. godinu. Kao sljedeći korak Imamo strategiju za energetsku uniju koja izričito predviđa također i paket o obnovljivoj energiji i to će biti novi zakonodavni okvir za obnovljivu energiju koju ćemo zadovoljiti također naše cilje nakon 2020. godine, što znači da ćemo i takve tehnologije e, ugraditi u naš energetski miks i onda će one biti troškovno učinkovite i riješiti preostale izazove kao i njihovu integraciju u energetsko tržište. Europska unija mora biti broj jedan u obnovljivim izvorima i to će zahtjevati i konkretne mjere. Primjerice, e, staviti odavno komunikaciju sa potrebama o e, oblikovanju tržišta što, ja, e, što ću ja predložiti već ovoga ljeta i također to će omogućiti bolju integraciju obnovljivih energetskih izvora u tržište i također ćemo omogućiti i aktivniju, aktivnije sudjelovanje potražnje u našim e, planovima i također ćemo e, zahtjevati i veće, veće istraživanje i tehnologiju i u tom smislu ažurirani e, akcijski plan za stratešku energetsku tehnologiju koji će se objaviti do kraja 2015. godine će donijeti jednu sveobuhvatnu analizu tehnološkog stanja i mjera koje treba poduzeti. Sada e, dopustite da se osvrnem na upravljanje energetskom unijom. Kao što su nam e, zadali europski vođe 2014. godine i 2015. godine i kao što je navedeno u strategiji za energetsku uniju, komisija će započeti jedan dinamični proces upravljanja za energetsku uniju. Taj proces treba biti transparentan, fleksibilan i pouzdan i također poštivati i ovlasti zemljanja članica europskih institucija. Ja želim osigurati i što je jače uključenje Europskog parlamenta u sve aspekte upravljanja i također ću eh, rado primiti sve vaše prijedloge u tom smislu. Na kraju svog izlaganja želim naglasiti važnost uloge Europskog parlamenta u postizanju jednog međunarodnog sporazuma o klimatskim promjenama u Parizu ove godine. Komisija je e, iznijela svoje plan e, za jedan ambiciozan i pravedan, a također i pravno obvezujući sporazum o Parizu koji treba sadržavati i ambiciozne obveze sa nizom pravila i postupaka koje će osigurati transparentnost i odgovornost i također e, treba te obveze redovito revidirati, obnavljati i jačati, e, također ojačati sve obveze stranaka da nastave sa razradom planova za prilagodbu i facilitiranje iste i također e, taj će plan, e, odnosno sporazum, e, zadati okvir za izmještanje ulaganje također za poboljšanje okruženja i to će postati jasan znak investitorima i donatorima. Dakle, u, ožujku Europska unija i 28 zemalja članica su bile prva velika gospodarstva koja su dala svoj doprinos konferenciji u Parizu. Do sada samo Europska unija, SAD, Rusija, Norveška, Meksiko, Gabon, Švicarska i Lichtenstein su podnijeli svoje doprinose Pariškoj konferenciji, dakle govorimo o otprilike 35 zemalja od 198. Klimatski energetski okvir e, za 2030. godine Energetska unija su izvrsni primjeri za e, jednog jakog paketa mjera koji će vam pomoći u ostvarenju naših ciljeva u smislu klimatskih e, promjena i to je u skladu sa procjenom IPCC-a o smanjenjima koje se zahtijevaju od razvijenih zemalja, odnosno da smanjuje svoje emisije za 80 do 95% u usporedbi za 90. E, godinom do 2050. godine. To je u skladu također sa e, ciljem smanjenja globalnih emisija za 60% u odnosu na razine iz 2010. godine do 2050. godine i također to je u skladu sa ciljem IPCC-a da se e, postignu smanjenja od 40 do 70% kako bismo smanjili zagrijavanje na manje od 2 Celzija stuplja. Također e, zemlje G20 e, koje imaju udio od 75% emisija trebaju potaći e, svoje članice da e, poduzmu što prije mjere. Također, trebamo mnogo učiniti u narednim mjesecima i komisija, također e, Europska služba za vanjsko djelovanje i zemlje članice trebaju osigurati da se klimatske promjene uvrste na program tijekom bilateralnih kontakata i također na multilateralnim forumima. Europski parlament će postati izaslanstvo na konferenciju stranaka ponovno ove godine. Važno je da Europa bude jednoglasna na međunarodnoj sceni i da Europski parlament odigra važnu u osiguranju ambicioznih, pravednih i učinkovitih globalnih sporazuma. E, Razina javne potpore u Europi za e, djelovanje u suzbijanju klimatskih promjena je visoka. 9 od 10 građana smatra da su klimatske promjene doista ozbiljan problem i da rješavanje tog problema može biti korisno za gospodarstvo. Hvala vam na pozornosti. Hvala gospodine povjereniče i sada možemo započeti sa prvim eh, krugom eh, pitanja sa koordinatorima i dajem odmah riječ gospodinu Peteru Lizeu. Upamtite da se moramo održati strogo zadanog vremena od dvije minute po govorniku. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine Pivaniće. proste što sam malo zakasnio, e, istovremeno smo imali raspravu u plenumu koju se obrađuje u našem odboru. Imali smo skupine posjetitelja. Drago nam je što ste došli i želim vam čestitati osobno. Evo ime kluba zastupnika zaista ste dobro započeli kao povjerenik. E, pomažete vezano uz tržišnu rezervu da se ipak ide malo ambicije ambicioznije nego što je to bilo do sada. Tri pitanja bih eh, vam želio uputiti. Prvo, eh, napomenuli su pitanje governance, upravljanja. Tu se isto tako angažirate u korist Europskog parlamenta. Međutim, želio bih jasno i glasno od vas čuti da svugdje tamo gdje god je to moguće vezano uz pitanje energetske unije, na neki način eh, sudjelujemo u odluke dakle koje su donesene, a da nemamo na neki način uredbe koje bi na neki način bile međuvladavina, bilo bi zaista lijepo da potvrdite da smo sudionici. Drugo, vezano uz energetsku učinkovitosti mm, gospodin Juncker u Europskom parlamentu prije izbora je kazao cilj od 30% i da ćemo doći do tog cilja, a u komisijskom dokumente nije tako jasno rečeno. Kako možemo dobiti sigurnost da ćemo zaista ići u tom smjeru, ono što je e, Jean-Claude Juncker obećao parlamentu. Treće pitanje vezano uz emisiju, e, dakle i trgovinu emisijom, e, dakle likić dakle smanjenje e, emisija i isto tako povezano sa smanjenjem radnih mjesta. Mm, naravno da nam su vam potrebne rješenja po mjeri Karbon Likić, e, dakle, vezano s 2008. godinu, neka poduzeća će kazati da ta referentna godina će ih staviti u lošiji položaj, da ih moramo redovito e, dakle, primijeniti metodologiju koja će u detalju riješiti i ovo pitanje. Treba nam revizija ne samo svakih deset godina, nego možda i češće. Hvala vam lijepa. Thank you much. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine povjereniče, prije svega ispričam vam se u ime našeg koordinatora koji treba tek doći, Matijas Grote. Htio sam govoriti o klimatskom zatopljenju i o Pariškoj konferenciji koja će se održati u prosincu 2015. godine. Međutim, vi ste spomenuli malo prije i druge teme koje, su jako važne, kao što je na primjer ETS, sustav trgovanja emisijama, a zatim druge teme vezane uz energetsku politiku i zacijelo neke kolege iz mojeg kluba socijalista će se javiti u svezi sa tim pitanjem. Vraćam se na Parišku konferenciju i na različite obveze koje je preuzela Europska unija pred tajništvom Komisije za klimu, to je bilo u Ožujku. Naravno radi se o svim obvezama koje su preuzete u pogledu Pariške konferencije koja će se održati u prosincu 2015. godine. Dakle, smjernice koje ste preuzeli u svojim obvezama idu u dobrom smjeru jer svi smo na istoj valnoj duljini, svi smo na, isto, na istoj valnoj duljini i svi želimo smanjiti e, emisije stakleničkih plinova za 40% a, barem do 2030. godine, zatim 25% obnovljivih izvora energije, zatim 25% uštede energije. To je i način da se trećim zemljama a, dade jedan dobar primjer, a te su treće zemlje vrlo često skeptične prema ovakvim obvezama. no, što se tiče ove e, konferencije iz 2015. godine, to nije konferencija na kojoj bismo trebali nešto pokušati već odlučiti. Konferencija u Parizu također nije svrha samo, samo i sebi, već je to e, dio jednog dinamičnog procesa koji će međunarodnoj, međunarodnoj zajednici zajednici omogućiti da krenu u dobrom smjeru i koje će, koje će omogućiti da smanji povećanje temperature ispod 2 stupnja. Smatramo da ta e, perspektiva treba uključiti i neke aspekte međunarodnih obveza vezanih e, za razvoj, e, razuman razvoj povećanja ugljika, ugljika zatim transparentnost. Također treba razmišljati i instrumentima suradnje koji će nam omogućiti financijski prijenos tehnologija prema onim zemljama koje za tim tehnologijama imaju najviše potrebe. Dopustite mi da se vratimo na još još jednu temu, a to su zeleni fondovi. E, dakle, u Kopenhagenu smo se obvezali na neke stvari, e, zatim smo to ponovili u Limi, e, radi se o 10 milijardi dolara zelenih fondova. Pa bih volio da nam povjerenik kaže gdje smo u svezi sa financiranjem zelenih fondova i želio bih također da se eventualno vratimo na zaključke neslužbenog vijeća, vijeća o klimi koje se održalo u Rigi.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 Projekt Energetska unija je prema našem mišljenju barem za sada razočaravajuć. Premijer Poljske je rekao da bi se projekt Energetske unije trebao temeljiti na zajedničkoj kupovini plina. Nacrt koji smo vidjeli uopće ne spominje o zajedničkoj kupnji a osim toga sada se suočavamo i sa sekvestracijom ugljika. Ono što vas želimo zapitati jest sljedeće. Što učiniti sa našom industrijom ugljika u Poljskoj, budući da je naša industrija itekako temeljena na velikim emisijama ugljika? Kako se zapravo, kako osigurati našu budućnost i kakva je naša šansa u budućnosti? Što je sa modernim tehnologijama, na primjer? Modernim tehnologijama za e, podzemnu plinifikaciju ugljika. Što će biti sa našim e, poslovima u rudarstvu? To bi ih moglo zadržati, ali to bi povećalo i našu e, energetsku sigurnost, ali i bi, ujedno bi i bilo dobro za očuvanje energije, budući da bi mnoge štetene stvari bile spremljene ispod zemlje. Još jedno pitanje. Činjenica jest eh, da je ova tehnologija vrlo daleko od toga da se može komercijalno koristiti, a da bismo uspjeli eh, u toj komercijalizaciji pomoć SAD-a bi nam bila eh, korisna. Vidite li vi korisnost ovakve tehnologije u Europi? Pitanje koje bih sada želio postaviti je nekontrolirani prijenos električne energije između zemalja. To bi se moglo postaviti kao problem odnosno za električnu energiju koja ide iz sjeverne Njemačke prema Poljskoj i iz Češke prema južnoj Njemačkoj. To dovodi do habanja naše infrastrukture e, za električnu energiju. E, što je e, sa infrastrukturom koja je već oštećena i možemo li dobiti kompenzaciju za takav prijenos električne energije u budućnosti? Organizacija odnosno e, regulatori organizacije e, tržišta električne energije u e, Europi su već upozoreni na ovaj problem, ali me isto tako zanima bi li Evropska unija kao takva trebala biti uključena u ovaj problem. Hvala lijepo. A sada u ime Alda, mister gospodin Gerberi. Hvala lijepo. Gospodinu kanjete na velikoj količini informacija koju ste nam iznijeli u vašem uvodnom govoru. Imam nekoliko pitanja. Jedno se tiče, jedno se tiče postizanja općih ciljeva 2020. godine. E, svi nam govore kako smo na pravom putu da ih ostvarimo, ali kada pogledam našu zemlju, ja vidim da smo smanjili emisije na nekoliko godina, a sada i gospodarstvo ponovno počinje rasti. Imali smo 1% povećanja CO, emisija CO2 i sada je moje pitanje sljedeće. Imate li osjećaj da je to opća slika čitave Europe, da je to globalna vizija čitave Europe, odnosno da je gospodarstvo ponovno počinje rasti i na su sreću to bi bilo, to, to jest tako kod nas, ali kako stojimo e, sa odvajanjem emisija CO2 i e, gospodarskim rastom? Moje drugo pitanje je nadahnuto e, ambicijama Njemačke za 2040. godinu. To je sve e, povezano sa ciljevima e, za 2020. godinu. Svi znamo da e, ciljevi 2020. godine nisu prepreka. Ono što je izazov su ciljevi za 2050. godinu. Je li dobra ideja zatražiti od država članica da izađu sa nekom vrstom plana, odnosno da nam objasne na koji način misle ostvariti ciljeve za 2050. godinu? Ja imam osjećaj da Eh, na neki način idemo unatrag i da više nismo voljeni poduzeti one mjere koje su potrebne i zato mislim da bi možda ti planovi trebali biti puno bolje pripremljeni. I posljednje pitanje vezano je za Pariz. Vi ste izrazili e, razočaranje činjenicom da je samo 35 zemalja e, podnijelo svoje INDC-ove zasad. Što Europa može učiniti kako bi ubrzala ovaj proces? Postoji li nešto što možemo učiniti putem financijskih instrumenta i kanite li nešto učiniti putem financijskih instrumenta? Hvala lijepo. E, Hvala. A sada za GUE gospođa Kilona. Kiitoksia puheenjohtaja. Hvala gospodine predsjedniče, hvala i članovima mm, i povjedniku komisije gospodinu Kanjeteu. Prvo, mm, zapravo s radošću i s velikom srećom mi je zapravo palo na um i čini mi se da je to dobro da promet je spomenut u izlaganju povjereniku koji nije sektor u okviru ETS-a. E, isto tako raduje da u šestom mjesecu imate konferenciju Ispričavam se zbog smetnji. Žao mi je zbog e, ove nedoumice koja se dogodi. Smetnje su na engleskom kanalu i zbog toga teško možemo e, uhvatiti prijevod. Or. Da govorim engleski ili možemo li se osloniti na prijevod? Mm, ne. Niko me ne čuje za da razgovaram sama sa sobom. U redu, nastavit ću. Hvala lijepa. Prvo sam eh, zahvalila se povjereniku Kanjeteu što je istaknuti promet kao sektor izvan sustava ETS-a 18.6. Održat će se zajednička konferencija Birkovske Bulca. Pitanje koje sam imala, da li postoji neki plan vremenski, dnevni red, i sljedeće pitanje, koje su to zapravo buduće zahtjevi spram sektora prometa? Isto tako bih e, želio postaviti identično pitanje kao i kolega Prandi, vezano uz pregovore oko klimatskih promjena. Sumnjam da eto je baš tako mali broj zemalja koji je objavio svoje ciljeve. Sada smo već u svibnju, dakle vrlo velike dvojbe postoje da li će to ići i da li bi Europska unija mogla svoju vlastitu inicijativu još više ojačati i istaknuti svoju ulogu. Osim toga, želio bih kazati nešto vezano uz Energetsku uniju, postaviti pitanje kako stvari stoje i da li je moguće u Europi dobiti jedinstven stav kako ćemo ostvariti našu energetsku neovisnost, dakle na području čitave Europske unije. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala gospodine povjereniče na svim informacijama koje ste podijelili s nama. Evo, samo bih se usvrno na neka postavljena pitanja i htio bih ih precizirati kako biste i vi mogli dati precizan odgovor. Naime, jedna od općenitijih nedoumica jest da je jedan od prioriteta komisije kada je riječ o energetskoj politici uvjetovan e, zaključcima vijeća koja se donose jednoglasno, a znamo kako funkcionira Europa, odnosno vijeće daje strateška usmjerenja a onda zakonodavni posao se obavlja zapravo sukladno postupku su zakonodavaca i zapravo jedina je komisija ta koja može dati zakonodavni prijedlog, a meni se sve više čini da kada je riječ o njezinim prioritetima komisija slijedi ono što kaže vijeće. Predsjednik Juncker je na početku rekao da želi komisiju koja je više politička, no kada je riječ o klimi i energiji vidim e, komisiju koja nije politička nego slijedi ono što je zacrtalo vijeće. Znači li to da je komisija sada više politička? Kako biste E, pokazali da u tim zaključcima, onda trebate vi pokazati da ne sjedite one zaključke vijeća gdje oni jasno prekoračuju svoje strateške smjernice. Kada je riječ o učinkovitosti, vi ste rekli da imate na umu 30%, ali Juncker je e, obećao obvezujući cilj od 30% kada je riječ o učinkovitosti. Dakle, očekujemo od komisije koja ima pravo inicijative e, jedan obvezujući cilj od 30% doda je tu najmanje 30%, ali ja bih bio zadovoljan kada bismo imali obvezujući cilj, a ne samo da slijedimo smjernice vijeća. Kada je riječ o obnovljivoj energiji, rekli ste da želite da Europska unija bude vodeća u tom e, kontekstu, ali to nije moguće ako budemo imali samo europske ciljeve, a ne nacionalne ciljeve. Znamo da neke zemlje članice imaju poteškoća, ali u zakonodavnim prijedlozima možemo to izvjeći zato jer imamo većinsko glasovanje, a ne jednoglasnost. I tu također očekujemo jedan ozbiljniji postupak komisije i da ona preuzme vodstvo u obnovljivim izvorima energije i da se prati također ciljeve e, članova zajednice u vezi sa obnovljivim izvorima energije, ne samo da se prati na europskoj razini, jer inače mi se čini da zapravo e, to što je komisija sada više politička, znači jedino da se je usmjerenja vijeća. Hvala i na kraju u ime posljednjeg kluba fdd gospodin Hvala gospodine predsjedniče i dobro večer povjereniče, hvala što ste došli. Prije ste govorili o istraživanju na području energetske proizvodnje. Prošle godine je komisija e, stvorila jednu mrežu istraživačkih ustanova koje je zadatak bio istraživati učinak plina iz škriljevca i tehnologije izvlačenja poput frekinga i također e, ta je mreža imala zadaću procijeniti projekte vađenja na našem teritoriju, odnosno na teritoriju Europske unije. Evo sada čitam ovdje. 1474 članova ove mreže su službenici Europske komisije. Od preostalih 60 članova manje od 10% su predstavnici civilnog društva više od 70% su predstavnici ili imaju financijske interese u industriji frekinga. Osim toga mrežom predsjedavaju pet upravitelja od kojih su neki predsjednici uprava poduzeća na, poduzeću, na području e, iznačenja e, plina iz škriljica i također iz e, zemalja članica koje su se jasno izrazile i povoljno o iznačenju plina iz škriljica. Odnosno, toj se industriji omogućuje da prevlada u raspravi o europskoj politici u, po pitanju frekinga, iako se više zemalja članica izrazilo protivno tome. Može li to prokomentirati i ne smatrate li da na taj način Europska komisija omogućuje i lobiranje te industrije kako bi se promicalo eh, freking u zemljama članicama? Hvala i sada možemo dati riječ povjereniku da, da prve odgovore na prvu skupinu pitanja. Thank you, Mr. President. Hvala. Započet ću sa pitanjem gospodina Lizea. Kada je riječ o upravljanju, namjera mi je uključiti parlament u potpunosti u ovaj proces. Ne želim jedan proces upravljanja u kojem parlament nema nikakva glasa. Moramo ustanoviti jedan način rada u kojem ćemo analizirati situaciju u zemljama članicama i raspraviti u parlamentu u tome zato jer je jedino upravljanje element koji nam omogućuje pridržavanje ciljeva bilo da je riječ o emisijama CO2 ili obnovljivim izvorima ili o energetskoj učinkovitosti. I imamo druge elemente energetske politike koji su povezani sa cjelokupnim paketom. Dakle, ja ću nastojati da parlament bude uključen u sustav upravljanja e, i to u ulozi koja odgovara njegovom dostojanstvu. Kada je riječ o energetskoj učinkovitosti, jasno je da je predsjednik Juncker rekao da 30% e, bude obvezujući cilj. Da odgovorim gospodinu Ekhutu. Jasno je da je komisija neovisna i da ima pravo inicijative i također povjerenici uzimaju u obzir i mišljenje Europskog parlamenta i također e, kada vijeće se sporazumi oko određenog cilja mi moramo na tom e, osnovu djelovati. Trebamo naravno čuti mišljenje parlamenta, ali nas, naša je namjera ostvariti sve obveze koje je preuzeo predsjednik Juncker, a u tom kontekstu ćemo započeti raditi na direktivi o energetskoj učinkovitosti. Započet ćemo cijeli proces i naravno moj je moja je namjera raditi na tome. Kada je riječ o izmješanju ili curenju ugljika, evo što smo učinili. Održali smo sastanak sa predstavnicima energetske intenzivne industrije Europske unije i podijelili smo im upitnik I tu smo nastali naći jedan zajednički nazivnik u odgovorima kako bismo na temelju toga iznašli rješenje za taj problem. Postavili smo im sljedeća pitanja. Dakle, u svijetlu smanjenja broja dozvola koji su ključni izazovi koje treba riješiti kada je riječ o metodologiji dodjele, naravno s obzirom na e, stvaran broj dozvola. Zatim, benchmark vrijednosti treba stalno žurirati i koliko često, svake godine, dva, svake dve do tri godine, svake četiri do pet godine, i jednom ili u desetogodišnjem razdoblju i također e, koja je metoda žuriranja mjernih vrijednosti, da li je to sukladno prikupljenim podacima o poduzećima ili e, jednom kombiniranom pristupu. Četvrto pitanje, koji proizvodni podaci se trebaju uzeti u obzir za eventualne izmjene i koje biste izmjene vi predložili za četvrtu fazu. Zatim, kada je riječ o izmješanju ugljika, koji pristup predlažete zato jer su neki predložili asimetrično izmješanje ugljika, a drugi ne. kada je riječ o diferencijaciji, trebali izmještanje Mm, ograničiti u najrizičnijim sektorima ili ne. I također kako bismo u raspodjeli odgovornosti mogli raspodijeliti i troškove i e, porast e, cijena proizvoda. Dakle, poslali smo im čitav niz pitanja kako bismo E, mogli na temelju toga utvrditi zajedničko stajalište. Naravno, neki sektori se nisu preključili generalnom mišljenju ili općem stavu i tu smo uzeli u obzir sve odgovore. Ovo savjetovanje sa dionicima je održano u ožiku i uzeli smo u obzir sva stajališta koja su nam iznijeli do danas i sve smo proanalizirali. Dakle, to je ono što radimo sada. Prvo se savjetujemo sa dionicima, šaljemo upitnike predstavnicima industrije, slušamo dionike, pregledavamo sve odgovore i što prije iznesemo prijedlog, tim ćemo prije također i postići dogovor o priču za stabilizaciju tržišta. Da odgovorim na pitanje gospodina Parnjola, ba jasno je da e, će e, konferencija u Parizu biti složena Imamo un sustav sa 98 zemalja koje moraju jednoglasno odlučiti i kada imamo jednoglasnost, a nekvalificiranu većinu, to komplicira stvari. No jasno je da moramo biti uspješni i vi ste istakli nešto doista bitno. Pariz nije kraj puta. U Parizu moramo zacrtiti ciljeve, imamo obvezujući protokol transparentnost, odgovornosti i također jedan dinamičan proces koji trebamo pokrenuti i zbog toga kada u Limi zbog oporbe Kine nismo uspjeli postići jedan postupak procjene koji bi kvantificirao učinak svih obveza na pregovaračkom stolu prije Pariza. Dakle, zbog toga smo predložili jednu konferenciju u listopadu, čini mi se, e, koju bismo organizirali sa Marokom i gdje bismo pozvali sve nevladine organizacije članove parlamenta i na kojoj bismo e, analizirali sve obveze koje su predložene da vidimo koja je razina ambicije meni se čini da se ne govori više o dva stupnja nego o nekoj drugoj brojci i tu trebamo reći konferenciji stranaka da trebamo odrediti i jednu povremenu reviziju kako bismo 2050. godine bili ponovno na putu ka suzbijanju globalnog zatopljenja. Vi ste postavili vrlo prikladno pitanje što će se dogoditi u budućnosti. Neke zemlje članice izdvajaju ogromne svote novca, no kada pogledate godišnje proračune, te brojke nisu tamo. I čak i ako jesu, neki parlamenti ih zanemaruju kako bi dali svoje odobrenje. Dakle, imamo ukupni iznos od otprilike milijarde dolara, dakle to su doprinosi Europske unije, e, Perua recimo, SAD-a, No, problem je taj početi raditi na financiranju projekata prije COPA 21, prije konferencije stranaka. Dakle, mi nastojimo sada riješiti sve postojeće probleme kako bi i zemlje u razvoju prepoznale da raspolažemo jednim instrumentom koji je djelotvoran. Pitali ste me o savjetovanju za okoliš i također o usvajanju doprinosa zemalja. Mi smo to usvojili prije mjesec dana i tu smo uspjeli postići jednoglasnost, ne bez poteškoća, zato jer su neke zemlje članice htjele odmah nadići 40%, no, mm, zapravo najveći problem je bila promjena korištenja zemljišta i kako to ugraditi u ovu obvezu od smanjenja od 40% i to je postavljalo problem nekim zemljama u vijeću i zbog toga eh, je posljedno takav sporazum. Dakle. a zatim imamo i jedan doprinos koji je ambi, najambiciozniji u odnosu na sve one koji su sada na pregovaračkom stolu. Mislim da je gospodin eh, Gerbrandi eh, rekao da vrlo mali broj zemalja G7 i G20 mogu iznijeti ambiciozne prijedloge i u Varšavi smo dogovorili da one zemlje koje to žele učiniti da to učine što prije kako bi potakle druge zemlje na iznošenje ambicioznih prijedloga i sada radimo sa zemljama skupine G7 i G20 Ukrižili smo se u dijalog iz Sankt Petersburga i želimo zemljama članicama skupine G20 prenijeti tu potrebu da iznesu ambicioznije ciljeve. U ponedjeljak sam bio u Washingtonu na e, forumu velikih gospodarskih sila i tamo su e, neke zemlje između kojih i Kina iznijela je svoju spremnost u tom smislu, a neke druge će malo kasniti odnosno na njih, no vidjet ćemo koje će se one ciljeve zadati. Dakle, nije jednostavno razraditi jedan e, doprinos za zemlje u razvoju, vidjet ćemo što će one učiniti i zato sa zemljama članicama surađujemo u pomaganju tim zemljama da izrade svoje doprinose. Gospođa Višnjevska je e, rekla da je energetska unija u pitanju zato jer nemamo zajedničku zabavu, nabavu plina. Energetska unija je zapravo jedna strategija za pet godina neće biti sve na svom mjestu od prve godine. Imamo 42 mjere razvoja e, energetske unije i to moramo postepeno razraditi. I, i to će biti ugrađeno također u uredbi o sigurnosti opskrbe plinom. Tu ćemo također i e, organizirati svoje planove za hitne slučajeve i to mora postojati u zakonodavnom okviru i to u slučaju da jedna zemlja ovisi o jednom oskrbljivaču u situaciji krize, to mora biti u skladu sa zakonom o tržišnom natjecanju u VTO-a i također domaćim e, zakonima tržišta odnosno zakonima jedinstvenog tržišta. Evo, to ćemo uzeti u obzir pri izradi e, uredbe o sigurnosti opskrbe plinom i energentima. Zatim, pitanje ugljena. Ugljen e, će još dugo biti prisutan u energetskom miksu Europe zbog e, toga što članak 194. jasno kaže da e, svaka zemlja članica može slobodno odlučivati o svom energetskom miksu, no istovremeno zemlje moraju zadovoljiti i cilj smanjenja emisija, dakle moraju ulagati u dekarbonizaciju mi ćemo nastojati što više pomoći i modernizaciji sustava tih zemalja i također imamo odredbe o izmještanju ugljika i tu su prisutne također i odredbe o dodatnim subvencijama za modernizaciju sustava proizvodnje električne energije e, kako bi se koristili i novi sustavi i mi ćemo također i podržavati daljnje E, skladištenje i zajanje i tu surađujemo sa Kinom, SAD-om i drugim zemljama na razradi te tehnologije kako bi ona bila spremna za plasman na tržište. Dakle, moramo smanjiti troškove tih energenata, oni još nisu spremni za tržište i trebamo vidjeti kako ćemo odlagati CO2 koje ćemo imati ekološke sigurnosne mreže i tako dalje i to je težak proces koji zahtjeva određeno vrijeme, no nastavit ćemo ulagati u te projekte, a već e, u Europskoj uniji imamo dva projekta u tom smislu koja su odrađena i naučili smo iz pogrešaka u prošlosti, tako da ćemo se u budućnosti više usredotočiti na rezultate. Govorili ste o transferu električne energije, jer tu kao prvo moramo e, primijeniti politiku razvoja međupoveznica u sustavima, dakle mi nismo zadovoljili cilj od 10% za 2020. godinu i nećemo postići eventualno 50% do 2030. godine, dakle moramo kao prvo omogućiti međupovezivanje sustava. I na kraju, e, što mislite o regulativi tržišta? Dakle, mi moramo se osloniti na stručnost e, nacionalnih zakonodavaca, no ako želimo imati transfer energije iz jedne zemlje članice u drugu, moramo na regionalnoj e, razini omogućiti rješavanje prekograničnih pitanja, dakle da europski zakonodavac pomogne u miranju između zemalja članica. Dakle, sve ćemo integrirati tržište i zbog toga ćemo morati i uvlastiti europske zakonodavce na to. Gospodine Gerbrandi je postavio vrlo teško pitanje, odnosno kako je stanje općenito sa ciljevima. Čini se da su ciljevi ostvarivi na globalnoj razini, iako neke zemlje članice zaostaju, no postoji jedan razlog za zabrinutost, a to je energetska učinkovitost. U tom kontekstu imamo e, projekcije koje kažu da ćemo postići 18,5% što je e, u skladu sa sadašnjim politikama. Ako se učini nešto više, onda ćemo postići 20%. Ja sada nastojim e, postići to da e, sve zemlje članice provedu uredbu o energetskoj učinkovitosti i o energetskoj učinkovitosti zgrada i također nastojimo postići to da se i sadašnji zakoni provedu u zemljama članicama. No, to ste vi ispravno istaknuli, odnosno moramo priznati da je e, smanjenje potrošnje energije postignuto zahvaljujući mjerama iz prošlih godina i sada e, oporavljamo od krize koja je također utjecala na to i sada sljedeći korak da 2020. godine će biti još teži, a prijela sa 20. na 30. će biti još teži i zahtjevat će još veće promjene pristupa i tu Junkerov eh, plan i ESI mogu utjecati, a to je nešto do čega je parlamentu stalo. To sam pročitao. Što se tiče eh, mogućnosti eh, država članica, mislim da bi najprije trebalo uspostaviti zakonodavni okvir kako bismo postigli ciljeve za 2030. godinu, a zatim bismo mogli razmišljati o višim cijenama. Dakle, treba postojati regulatorna sigurnost. Države članice trebaju poznavati stvarno zakonodavstvo, trebaju poznavati ETS, sektore koji ne ulaze u ETS i tako dalje. I kada imaju potpuno znanje o, kada budu imali potpuno znanje o pravilima, onda možemo vidjeti kako doći do tog plana. Jer kada budemo bili u Parizu, razgovarat ćemo o ciljevima za 2050. godinu. I tako da imamo zapravo jedan plan do 2050 godine, ali počinjemo sa planom do 2030. godine, a i taj sad plan e, koji ide, taj plan do 2030. godine treba se nastaviti sa planom 2050. Dakle, idemo postepeno i u tome ste u pravu. E, posljednje pitanje koje ste mi postavili, joj, ja sam e, preskočio sam jedno pitanje. Dakle, pitanje E, prometa. Iako će e, vam netko, iako e, vam je netko rekao da pratim stavove vijeća, ali promet će ostati u sektoru koji nije u ETS-u. Mi radimo na sustavu, na reformi ETS sustava. Vodit ćemo računa o vijećima, o zaključcima vijeća vezanim za sektore e, prometa, e, građevinarstva i tako dalje. E, promet se već može uključiti u sustav ETS-a, ali niti jedna država članica još nije to učinila i komisija je spremna u potpunosti uključiti promet u ETS, ali je svjesna da će to biti jako kompleksno i da će zahtijevati jako puno rasprava. I na kraju krajeva ne smatram e, da uključivanje e, goriva iz prometa ne može zamijeniti neke druge e, standarde, odnosno ne može e, zamijeniti e, standarde za emisije. Što možemo još učiniti kako bismo poduprijeli ove ciljeve? Nama jako puno pomaže Evropska služna za vanjsko djelovanje kada je riječ o podupiranju ostalih zemalja da se uključe u sve ono što je potrebno e, za Pariz. E, jako nam pomaže Kanada, SAD, e, također Indija, Brazil. Pokušavamo zapravo sve uključiti u ostvarivanje i obvezivanje na ambicioznije ciljeve. I posljednje pitanje energetske unije i više energetske nezavisnosti. Što činimo po tom pitanju? Pokušavamo smanjiti ovisnost u području plina. Imamo šest zemalja koje ovise samo o jednom opskrbljivaču. Trenutačno ono što činimo jest mnogo stvari. Pokušavamo razviti južni koridor preko Azerbejdžana i, i, i ostvarujemo dijalog sa e, zemljama koje će biti važne u budućnosti. Sa Alžirom surađujemo, ali također radimo i na strategiji NLG-a, odnosno pokušavamo pronaći alternativu e, za e, plin. Zatim smo imali pitanja. vezano za razvoj paketa za 2030. godinu i vezano za kvalificiranu većinu. Mi ćemo u svakom slučaju pokušati biti što je učinkoviti, što je moguće i pokušat ćemo poštovati kompromise koje je Juncker, kao što je to Juncker i obećao u svojim uvodnim govorima i napokon. Bilo je tu još jedno pitanje o obnovljivoj energiji. Moramo unutar upravljanja obnovljivim izvorima energije moramo uspostaviti vrlo jasnu proceduru. No to nije sve. Moramo to poduprijeti i fondovima za inovaciju, moramo podupriti razvoj tehnologija i da bi sve bilo, trebamo učiniti sve što je moguće da riješimo najveći problem koji imamo sa obnovljivim energijama, a to je manjak informacija među, u državama članicama. A, tako da smo uspostavili razne mreže i pokušali smo uskladiti potporu obnovljivim izvorima energije. To sve mora biti, to mora uključiti manje poremećaje na tržištu i narušavanje tržišta i tako dalje. I trebamo vidjeti na koji način olakšati ulazak obnovljivih energija u energetski sustav. Zatim je bilo riječi o škriljevcu. Mi trenutačno promatramo situaciju u Europskoj uniji. Pokušavamo vidjeti kakva je stvarna situacija vezana za plin iz Škriljevca. Gdje postoji plina iz Škriljevca, gdje ga nema. Dakle, radimo neku vrstu mappinga. Želimo da to bude jasno. S druge strane, imamo i platformu koja pokušava analizirati situaciju, a ona ujedno i savjetuje, savjetuje komisije. Ehm, ona razmatra kakve su tehnologije i tehnike raspoložive na svijetu, gdje postoje problemi, što se radi u različitim e, zemljama postoji li e, suprotstavljanje lokalnog e, stanovništva, gdje su tehničari bili uspješni, a gdje nisu, odnosno gdje je ta tehnika bila uspješna, a gdje nije. I zajedno sa komisijom morat ćemo doći do preporuka vezanih za plin iz Škriljevca, i vidjet ćemo hoćemo li to pretočiti u propise ili ne. Ali trenutačno smo, trenutačno smo u jednoj vrlo ranoj fazi. I nastavit ćemo raditi na ovom pitanju kako bismo bili sigurni da imamo jako dobru procjenu u pogledu dobrobiti za okoliš kada je riječ o plinu iz Hvala lijepo for Hvala lijepo na vrlo detaljnim e, odgovorima, a sada krećemo na drugi e, krug e, pitanja. Ja bih molio sve govornike da se zadrže na minuti i pol, jer nemamo još jako puno pitanja. Nemamo još jako puno vremena. Prvo pitanje je gospođa Gardini. Grazie. Hvala. Zahvaljujem povjereniku. Imam jedno konkretno pitanje o ETS-u, što je nešto za što se stalno zanimam, zato jer direktiva o ETS-u daje zemljama članicama mogućnost da prihod od dražbi koriste za određene ciljeve, ali to je prepušteno njihovoj slobodnoj volji pod uvjetom da ne stvara iskrivljenja. Dakle, s obzirom na to, ne smatrate li da e, ciljevi direktive kada je riječ o korištenju prihoda dražbi, e, dakle da direktive treba revidirati na način da se ti prihodi koriste za održavanje neizravnih troškova onih e, industrijskih pogona koji su najviše izloženi izmješanju uglika. Hvala. Matijas Grota ima riječ. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Prošlog tjedna bili ste u Poljskoj i izjasnili ste se o modernizaciji um, energetske unije, zalagali ste se za suzbijanje klimatskih e, promjena, dakle, trgovanje emisijama, sve to mogu podijeliti s vama. Međutim, postoje jedno malo područje u trgovini emisijama koje nam stvara problema i brine nas osim svih ostalih problema, a to je međunarodni zračni promet. Na međunarodnoj razini vode se razgovore pri IKO-u. Moje pitanje je kako stojimo u tim razgovorima, kako procjenjujete situaciju unutar tih rasprava. One koje se malo rugaju kažu da evo, Evropljani opet moraju zaustaviti sat. Mm, mislim da postoje jedinstvo da se to neće dogoditi. Da je to bilo posljednji puta, prošli puta kada smo zaustavili naše satove, zaista bi me zanimalo koliko prošle ocjeni kako stvari napreduju u tim pregovorima. Ono što je raz raspravljeno sklopu offseta, znači uključivanje zračnog prometa u klimatsku strategiju i zaštitu klime. Potreban je ipak jedan drugi snažan instrument, a mi smo odlučili da je to trgovina emisijama. Pokazali smo spremnost na međunarodnoj razini da smo otvoreni za međunarodna rješenja, međutim ta rješenja mora biti čvrsta i utemeljena. Dakle, zanima me vaše mišljenje vezano za ove pregovore. Faria. Hvala, gospodin Hvala lijepo, gospodin Favija. Da, evo, dobro večer svima. Klimatske promjene Europska unija je kazala da će pokušati e, zasnovati globalni sporazum protiv klimatskih promjena i to na razini Ujedinih naroda. Imamo Dakle, prometni sektor, 25% svih emisija proizvodi prometni sektor. s tome, ništa se ne čini na tom polju, ne postoje nikakvi modeli, postoje neke vrste modula, međutim, to je izuzetno slabo regulirano. Ispušni plinovi su i u porastu i očekuje se porasti u idućim godinama. Globalna inicijativa bi bila potrebna kako bi se zaista i pomorski promet uključio u kalkulaciju i uključio je emisije u ukupnu kalkulaciju. E, već deset godina govorimo o tome, ništa se nije dogodilo. Sutra u plenumu ćemo prihvatiti sustav, odnosno raspravljati o sustavu, a kako će to izgledati, gospodine povjereniče? da li će ovaj sustav biti međunarodno prihvaćen. Drugo, koje očekivanja imate kako bismo zaista i u okviru međunarodne organizacije za pomorstvo bili u okvirima. Dakle, još jednom, pomorski promet, da li će s time u vezi doći i do maksimalne granice emisija koja bi se utvrdila i četvrto što biste učinili u Parizu da zaista ovaj sporazum bude realiziran. Mis eh, Torres Martinez. Gospodin Torres Martinez. Gracias. E, Hvala lijepa. E, bo, znači, u posljednjoj minuti da okrenemo vrijeme, to se samo događa u filmovima, to se događa u realnosti klimatskih promjena. Posljednjih 60 godina mi smo pripremali ovo što će se dogoditi idućih godina. paris se mora usredotočiti zaista da se zaustavi zagrijavanje na 1,5 do 2 stupnja. I za sve to moramo odustati od 80% izgaranja poznatih fosilnih goriva. Gospodine povjereniče, kako ćemo uspjeti u tome da se pridržavamo ovih zacrtanih ciljeva, a bez fosilnih e, goriva? Vi ste bili istaknuli da isto tako moramo uključiti fracking, a isto tako i bušotine e, na moru. Kako procjenjujete skandal na Karskim otokom, otocima od prošlog tjedna? To je zaista jedno vrlo ozbiljna tema. Riječ je o budućnosti naše planete. na Javor. Gospodin Javor. Hvala lijepa. Hvala lijepa i ja bih eh, želio postaviti pitanje. Prvo, znači, energetska učinkovitost. Moje pitanje ide u tom smjeru, gospodine povjereniče, vi ste upozorili na to da komisija prati cilj klinatske odnosno energetske učinkovitosti. To je ključno pitanje. Zaista da ovdje u idućim godinama moramo učiniti značajne korake napred. A da s time u vezi imamo vrlo e, ambiciozne ciljeve, odnosno obvezujuće ciljeve koji se moraju pridržavati sve države članice. U Mađarskoj e, situacija je sljedeća. Pokušaj postoje da se na neki način usredotočimo na ciljeve. Mađarski parlament se bavio ovim pitanjima, međutim utvrđeno je u konačnici da praktički zapravo e, se potpuno različito procjenjuje sami ciljevi. E, I situacija je sljedeća, ukoliko država članica se ne pridržava ciljeva da ga se neće pozivati na odgovornost. Znači postoje različita postupovna pravila 2020. godine i cilj koji smo si postavili kojim rezultatima možemo računati ako sve države članice neće ići u istom smjeru. Potrebne su nam obvezujuće Gospodin Peterle ima riječ. <laughs> Eh, thank you, thank you very much, eh, chairman. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Hvala vam na vrlo jasnim riječima i na ambicioznom pristupu. Europska komisija i Europsko vijeće eh, složili su se da će obnovljive energije povećati za 27% do 2030. godine, a to je relativno blizu. Slažem se da će obnovljive energije igrati ključnu ulogu prema prijelazu, prema jednom energetski održivom i konkurentnom sustavu. Kako bismo postigli taj cilj, mislim da nam je potrebna jedna vrlo dobra strategija e, i dobro razrađena strategija kao i dobri koncepti. E, moje pitanje je što je komisija poduzela kako bi razvila e, taj taj koncept koji uključuje više sektora. A također nas zanima suradnja između trojke, energija, poljoprivreda i okoliš, ako to možemo tako nazvati. Predlažem da komisija zajedno sa državama članicama počinje radikalno mijenjati način na koji trošimo javni novac te da dobro razmisli o poljoprivredi i o ruralnim politikama u okviru energetske politike do 2030. godine. Imamo također i koncept pametnih gradova, ali potrebne su nam, potrebna su nam također i pametna sela i moj poziv ide u tom smjeru. Potrebna, potreban nam je pametan okvir i potrebna nam je jedinstvena strategija i u tom smislu bih želio čuti vaš komentar. Hvala lijepo. Thank you very much. Hvala. Gospodin Leinen. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, vi ste kazali Pariz mora postati i biti uspjehom. Postavljam pitanje što je to za Europsku uniju uspjeh, što mora biti rezultat Pariza da to knjižimo kao uspjeh. Bili ste mm, započeli sa klimatskom diplomacijom u Poljskoj krajem lipnja je planiran susret sa Kinom, dakle jedna samostalna inicijativa na bazi relacija EU-Kina kao što je to učinjeno i SAD sa Kinom. Onda imamo još e, čitav blok e, emisija halogenizirane tvari. Tu imamo neke napretke koliko se moglo saznati na bankoškoj konferenciji. Bilo bi zaista važno da se uistinu dogodi napredak, međutim zajednica država mora započeti inicijativom. Da li Europska unija e, želi unijeti promjenu u Montrealski protokol? E, e, dakle, direktiva o ekodizajnu, to je bilo jedno poglavlje, pomalo mračno, međutim, sva elektrouređaj može se doprinijeti sa promjenama jer je došlo do velikog napretka u samoj tehnologiji. Thank you very much. Hvala lijepo. Gospodin Gambus. Sí, comisario, primero <clears throat> agradecerle su presencia y la predisposición que siempre tiene a contar. Hvala lijepa, da, um, lijepo raspravi sa Evropskom parlamentom Biću kratak i jasan u svojim pitanjima. Prvo, pojam governance četiri razine Europske nacionalne, regionalne i lokalne vlasti koje ste bili napomenuli. Kako mm, valja vidjeti ovaj subnacionalna područja, kako ih uključiti u projekte, odnosno inicijative Europske unije. Vi ste bili govorili o zajedničkoj nabavci i dobavi plina znate da u drugim dijelovima države, ali i u Španjolskoj i Kataloniji e, postoje uređaj za e, Vi ste kazali da bi komisija htjela nastaviti taj projekt kako bi postao operativan do 2020. da energetski terminali ukapljenog plina, što znači da bi do 2020. stvari bile realizirane. Što se tiče obnovljivih izvora energije, vrlo kratko bih e, želio e, saznati znači kakve su politike u pojedinim državama članicama koje ne idu u posljednjim godinama baš u smjeru koji je bio željen. Što za Španjolsku ne mogu se su, suglasiti sa svime što se dogodilo. Kako vi procjenjujete situaciju u pojedinim državama članicama da se provodi zajednička politika? Finska <clears throat> Hvala lijepo. I ja bih želio zahvaliti povjereniku na komentarima i na prisutnosti. Vezano za vašu ulogu u odboru za energetsku uniju. Često se govorili o činjenici kako bi se energetska učinkovitost trebala vidjeti kao prva prvi korak u hjerarhiji kada govorimo o Europskoj uniji kao, kao takvoj. Vrlo često je jeftinije koristiti Um, primarne energetske izvore nego reciklirane. S obzirom na vašu ulogu u tom odboru, što vi činite sa povjerenikom Veleom da kombinirate ova dva elementa jer nam je potrebna i energetska učinkovitost i učinkovitost resursa? Kakvi su vaši planovi u svezi sa ovim pitanjima i na koji način dajete industriji pravi signal kako bi mogle napredovati. Hvala lijepo gospodin Fajija. Eh, Sve Komisara, uma vežma, ja um, mm. Hvala, gospodine povjereniče. Imao bih ipak još eh, jedno dodatno pitanje. A zapravo je to zapravo indirektno pitanje kolege Nilsa, a učinit ću to na engleskom jeziku i reformirano na engleskom. <laughs> Uh, I can do it in Mogu, mogu na portugalskom ili 25.2. komisija je rekla da Evropska unija mora ulagati u održiva goriva, uključujući i biogoriva i njihovu proizvodnju. Potrebna nam je dugoročna politika da osiguramo i stabiliziramo okoliš za ulagače ali istovremeno vidimo veliku razliku u kapacitetima između država članica da idu u tom smjeru. Kroz ovaj proces smo vidjeli da se da, se, da, su, da ulaganja stoje godinama zato što politike nisu bile dovoljno jasne. I u svezi s tim kako ćemo mi u energetskoj uniji učiti iz prošlih e, pogrešaka i kako osigurati više ulaganja u napredna energetska rješenja. Hvala lijepo. Hvala, sada gospođi Zetali. Thank you, Chair. Hvala lijepo e, gospodine predsjedniče i povjereniče što redovito dolazite u naš odbor i što nas ažurirate o najnovijim događanjima. Čini se da se svi slažemo da jest da ETS doista može biti dobar instrument kada je riječ o zaštiti okoliša i ja mislim da se to može učiniti uključujući i, i druge aktere. Kako će budu, budući ETS eh, rješavati eh, velike izazove sa kojima se sektori suočavaju kada je riječ o smanjenju emisija i ako postoji namjera da europski ETS bude proširen, koji će sektori biti uključeni dakle, u sustav trgovanja emisijama? Hvala lijepo. Thank Gospodin Ek ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, hvala gospodine povjereniče na ovom izlaganju. Zahvaljujem zaista na politici klimatskoj koju ste provodili. Cijenim sve vaše nastojanja. Nadamo se da će sastanak na vrhu u Parizu biti e, zaista na razini. Ja sam si želio daleko veće ciljeve da se CO2 redukcija trebala biti daleko veća nego što je ovdje zamišljeno. Moje pitanje E, poznato je znanstvenim krugovima da pored svih ostalih e, preduvjeta da i proizvodnja mesa je dakle u stvaranju CO2 i to negativne posljedice mogu biti na naše na našu klimu. I o tome bi valjalo razgovarati otvoreno. Na zemlji, kugli zemaljskoj, žive 1,5 milijardi e, goveda koji proizvode metan, sve ostale korisne životinje proizvode isto tako plinove. Prema studiji Ujedinih naroda globalna proizvodnja mesa doprinosi 18% od ukupnog volumena svih emisija. Nasprot tome globalni e, doprinos dakle, u prijevoznom sektoru vozila to je oko 14% u sveukupnoj kalkulaciji moje pitanje je da li ćete e, spomenuti ovu temu, da li ćete vrstu ove emise, emisije kao i do sada tabuizirati ili jasno i glasno staviti stvari na stol. Molim vas vaše mišljenje da li želite u Parizu o tome doprinijeti nešto, odnosno promijeniti s tim u vezi. Naomi gospođa Bonafé. Dobro večer povjereniče i ja vam želim zahvaliti na tome što ste došli i na tome što nam dajete konkretne odgovore. No ja bih se osvrnula na Pariz zato jer u idućih sedam mjeseci će se nade svijeta biti položene u konferenciju stranaka. Vi kao i šefovi država i vlada imate ogromnu odgovornost, a to je, kao što su već rekli kolege, dovesti do jednog e, ambicioznog i obvezujućeg sporazuma, a to neće biti jednostavno, osim toga sporazumi nisu dovoljni, nego ih treba i provesti u djelo. S time u vezi, a to je već istaknuto, ali ja ću to učiniti, bitni su investicije, ne samo javna ulaganja, kao što ste i sami rekli, on mogu postati ili ne moraju, a možda nisu niti dovoljna, nego su bitna privatna ulaganja i privatni investitori pomno prate sve rasprave oko konferencije stranaka. Jasno je da će pravna priroda sporazuma, dakle obvezujuća ili ne i također i e, zemljopisne karakteristike će se odraziti u donošenju odluka o ulaganjima. No, e, ja se kao prvo pitam kako Europa želi iskoristiti potencijal privatnih ulaganja i kada je riječ o Junkerovom planu, smatrate li da se može izraditi jedan ad hoc instrument, recimo platforme koje bi bili posvećene klimatskim promjenama i Zatim, kako želite iskoristiti Low Carbon Investment Fund eh, ENA? Hvala. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Šakrlec. Eh, pozdravljam povjerenika. Eh, Mislim da smo danas čuli nekoliko proturječnosti e, koje dolaze zapravo od Europske komisije. S jedne strane imamo da nam povjerenik govori o visokim klimatskim ciljevima i liderstvu Europske unije na globalnoj razini, a onda dobivamo podatak o tome kako još uvijek trebamo biti jako ovisni u ugljenu do toga što svaka država članica ima pravo uređivati svoj energy, energy mix. E, druga suprotnost dolazi sad da prije tri dana potpredsjednik Europske komisije gospodin Ševčović, zadužen za Energetsku uniju, u Beogradu govori kako e, su obnovljivi izvori energije i onaj ko će naći održiva energetska rješenja zlatni rudnik i da će to omogućiti da budemo globalni lideri, da treba prestati, odnosno smanjivati istraživanja, odnosno eksploataciju nafte a s druge strane imamo da dvije države članice, Italija i Hrvatska, pojačavaju istraživanje i eksploataciju nafte u Jadranu, da se njima pridružuju susjedne države kao što su Crna Gora i Albanija. Dakle, ne radi se o tome da je ugrožen energetski miks, nego se radi o tome da zapravo te države zadržavaju postojeću razinu korištenja fosilnih goriva ili čak, ili čak povećavaju njihov udio u tom energy miksu. Dakle, potpuno suprotnost onome što zapravo e, govori znači potpredsjednik komisije zadužen za energetsku uniju i e, nešto što zapravo govori povjerenik koji je taj koji treba provoditi energetsku uniju. Pa ja bih molio da povjerenik odgovori na pitanje kako će on zapravo uvjeriti te države članice i one koji su kandidati da zapravo e, idu u smjeru E, okvira energetske unije o kojoj govori potpredsjednik komisije Ševčević, da trebamo smanjivati zbog poznatih efekata fosilnih goriva potrošnje, e, odnosno potrošnje fosilnih goriva e, i da trebamo ići što više prema obnovljivim izvorima energije. Kako će ih uvjeriti da one krenu u tom smjeru, a ne u ovom smjeru kojem je do sada? Thank you very much. now Hvala, gospođa Kadevah. Hvala lijepo. Nakon ovog niza pitanja koje ste dobili, želio bih dvije točke upotpuniti kao i e, kolega John zaista me veseli da ste obnovili ovu direktivu o dekodizajnu i mm, da će se to bolje na neki način marketirati prema građanstvu. Ovo je tema koja se negativno populistički obrađuje nadregulacija i tako dalje. Mene bi zanimale vaše komunikacijske strategije, jer mislim da je to jedna od važnih tema o budućnosti energija koja se štedi je to ona energija koja je ujedno i najjeftinija. Drugo pitanje koje nije neposredno vaše područje djelovanja u Boš zadnje vrijeme imamo veliku raspravu o hakerskim napadima, ne samo zato što je austrijski autor napisao thriller, to je Mark Esper, pitanje koje imam koliko vi kao povjernik za energetska pitanja i vezano uz energetske unije, a povezano sve skupa sa pitanjem e, sigurnosti observuje ovih e, mreža i kada je riječ o vrlo osjetljivom infrastrukturnom području koje može biti e, izloženo hakerskim napadima i kako ovo onemogućiti dugoročno. Thank you very much. Hvala. Gospođa Kavezon. Señor presidente, i bueno, señor Gospodine predsjedniče, gospodine Kanjete, hvala vam lijepo. E, gotovo sve je već rečeno, međutim neke stvari još smijem e, napomenuti. CO2, e, dakle politika, klimatske promjene i suzbijanje, dakle ovo se potrebno i pre, prethodno je potrebno e, znači staviti jasne osnove na tehnologijama obnovljivih izvora, tehnologije koje će omogućiti uskladištenja. Obnovljivi izvori zaista bi trebala postati realnost za potrošače, ne bi smjela biti ni na koji način onemogućena. Moje pitanje je usmjereno upravo na crpljenje, odnosno i regulaciju za obnovljive izvore energije, kooperacija koja je moguća izuzetno važno je ovo pitanje kako bi se suzbilo energetska e, učinkovitost. Drugo pitanje, potreba nam je tržište trgovine električnom energijom u kojoj je potrebno daleko veća e, količina sredstava za investicije u energetsku učinkovitost ciljevi koje traži parlament e, i upućuje ih investitorima, nadam se da ovo pitanje u Parizu neće biti samo simbolično zbog toga što države članice neće se izraziti jednostavno. E, e, hvala, posljednji za riječ se javio gospodin Belet. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine predsjedniče što imam čas postaviti posljednje pitanje povjereniku. Mm, ja neću pitati o onome što nije do sada spomenuto, a to je pričuva za stabilizaciju tržišta, zato jer su pregovori u tijeku, gospodine Grote. Imamo važan trijalog idućeg tjedna, tako da se nadam da će zemlje članice nastojati zadati jasan mandat i da će on biti u skladu sa stavom parlamenta i nemam nikakve sumnje da ćete i vi, gospodine povjereniče, raditi u istom pravcu kao i u parlament. Imam e, pitanje o ETS-u zato jer e, jedan od čimbenika uspjeha konferencije u Parizu jest ETS i znamo da Europska unija želi e, reformirati ETS, postići da on bude manje nestabilan, no Najidealnija situacija bi bila povezivanje e, europskog ETS-a sa drugim globalnim ETS sustavima, a naročito povezivanje sa najbližim sustavom, odnosno onim švicarske. Dakle, koji su konkretni planove komisije kada je riječ o povezivanju europskog ETS-a sa švicarskim? Hvala vam. Thank you very now... Hvala. Gospodine povjereniče, čuli smo mnoga pitanja i Imate sada priliku odgovoriti na njih. Hernán Gardini was concerned uh, of what's the position of um, the Commission when member Gospođa Gardini je pitala uh, kako se može koristiti državna pomoć na različite načine u zemljama članicama no, znate da to predstavlja veliki politički izazov, e, zato jer e, bi to oduzelo veliki dio zovnih e, dozvola, što onda ne bi bilo dostupno visoko intenzivnoj industriji. Također, uzio ugljika u proizvodnji energije varira od regije do regije i to također dovodi do iskriženja tržišnog natjecanja. Zbog toga su u listopadu europski vođe zaključili da će se kompenzacije samo davati na same troškove, no također komisija razmotrila što bi se moglo učiniti kako bi se osiguralo da se izbjegne iskrivljavanje tržišnog natjecanja dodjeljivanjem državne pomoći. Zato jer postoje ogromne razlike među zemljama u tom području, mi ćemo to razmotriti, ali to je dosta težak zadatak. Ah, regarding regarding eh, the problems of eh, of eh, international aviation we, we, we have to make progress in 2016 in area. E, kada je riječ o zrakoplovstvu moramo ostvariti 2016. napredak e, u tom pravcu jer inače ćemo se naći u vrlo teškoj situaciji u Europi i morat ćemo donositi odluke, razgovarati sa parlamentom o mogućem napretku. Dakle, najbolji mogući scenarij je ostvarenje napretka u skladu sa globalnom misijom koja se primjenjuje na međunarodnoj razini. Isto se događa u međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Jer ono što učinimo u Europskoj uniji će odasati snažan signal za konferenciju u Parizu. Zrakoplovstvo i rudarstvo trebali bi biti sadržani u sporazumu u Parizu kao i u protokolu iz Montreala. Moramo se suočiti sa emisijama iz svih izvora, iz pomorskog prometa, iz zračnog prometa i sa fluoriranim plinovima i tako dalje sukladno eh, protokolu iz Montreala što treba također uzeti u obzir. Kada je riječ o tome, ostvarili smo određeni napredak e, zato jer smo unijeli naš amandman, Amerikanci su isunili svoje, možda su naši napredni, ali s druge strane imamo izmjene dopune drugih zemalja koje bi mogle zakomplicirati situaciju. No u protokolu iz Montreala vidim dobro polazište i bilo bi važno u tom smislu imati suradnju i Saudijske Arabije, zato jer su to najteže zemlje s kojima trebamo pregovarati i moja je namjera uspostaviti što bolje veze s njima i riješiti što više problema. korištenje fosilnih goriva. Zemlje članice mogu odlučiti o svojem energetskom miksu, ali također pri tome trebaju se pridržavati ciljeva smanjenja emisija koje smo mi odredili za ETS i ne ETS sektore. Postoje ciljevi, postoji cilj kada je riječ o energetskoj učinkovitosti i tako dalje. Pravi problem će biti upravljanje. Ako budemo ustrojili sustav upravljanja koji će biti djelotvoran i koji će nam omogućiti kontrolu nad razvojem situacijama, a vi ste postavili pitanje o regionalnim razinama, onda će sve biti jasno na ako e, budemo imali federativnu strukturu, onda ćemo morati razraditi jedan sustav koji će voditi računa i o akterima na terenu koji trebaju provoditi odluke, zato jer su za provedbene mjere ne nadležne samo države članice nego i regije. No, e, ciljevi su na nacionalnoj razini, a zato odgovaraju zemlje članice i one moraju uspostaviti međusobni dijalog kako bi ostvarile ciljeve u skladu sa e, globalnim ciljevima. To je složeno pitanje. Transport, gospođo Dali. i pitanje rješavanja problema transporta, mi smo odlučili time se pozabaviti u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om. Zauzet ćemo jedan holistički stav i pristup zato jer E, tu nije riječ e, samo o smanjenju CO2 emisija iz vozila, nego je i poboljšanje mobilnosti, poboljšanje stanja cesta, organizacija prometa u gradovima i to je daleko složenije pitanje i zbog toga smo organizirali konferenciju e, povjerenika koji su nadležni za ta pitanja kako bismo razradili jedan politički pristup. Kada je riječ e, o biogorevima i budućnosti, treba omogućiti pravnu sigurnost ulagačima za budućnost. E, svo zakonodajstvo i direktiva o kvaliteti goriva i također e, propisi se trebaju revidirati za razdoblje od 2020. do 2030. i to moramo učiniti prije 2020. kako bi gospodarski subjekti imali jasno zacrtan put za svoje danje djelovanje. E, gospodin ima pravo. Direktiva koja je stvorila najviše poteškoća u smislu ugradnje u nacionalno zakonodavstvo je direktiva upravo o energetskoj učinkovitosti i o energetskoj učinkovitosti zgrada. Zbog toga je komisija odlučila pokrenuti sve potrebne postupke kako se te, bi se te direktive primijenile na pravilan način i također pratimo pridržavanje zamalja članica. Važno je provoditi postojeće zakonodavstvo kako bismo postigli granicu od 20%. U ovom okviru mi ćemo provesti u dijelo tu direktivu što budemo bolje mogli. S druge strane, surađujemo sa zemljama članica i savjetujemo ih o tehnološkim mjerima kojima mogu pomoći u provedbi direktive. Naš je cilj da se direktiva provede na terenu. Neke zemlje članice imaju vrlo dobru administraciju i ne trebaju nam njiho, naši savjeti, a s drugima radimo na tome. Gospodin Pesterle je pitao o strategiji obnovljivih izvora energije. Mi ćemo nastojati razraditi jedan politički dokument e, sa onime što Europska unija treba učiniti kako bi postala vodeća u svijetu u obnovljivim izvorima energije. Dakle, razradit ćemo jednu strategiju koja će zacrtati sve koreka u svim pravcima, dakle, izgradnja nove infrastrukture, potrška inovacijama i tako dalje. To je sve što moramo poduzeti kako bismo postali doista vodeća regija. E, gospodin Leinen je pitao kako ostvariti uspjeh u Parizu. Pa, jasno je da nam treba sljedeće. Naravno, u pregovorima uvijek imate određeni cilj. Netko je rekao da ne možemo spasiti svijet u 5 do 12, no nažalost suzbijanje klimatskih promjena jest u 5 do 12. Sada e, razmatramo jedan e, dokument od stotinu stranica koji je pun složenih rečenica i s kojim ne možemo raditi. U Parizu moramo imati jasan sporazum koji ne smije imati stotinu stranica, zato jer stotinu stranica znači 400 programa. Dakle, to moramo riješiti prije Pariza. Što treba Europskoj uniji? Kao prvo protokol, jedan obvezujući instrument, dakle protokol. Drugo, dugoročni cilj. Zašto? Zato jer trebamo znati kamo idemo. Dakle, 60% 2050. dakle u odnosu na razine iz 2010. godine. Zatim e, dinamičan proces revizija ciljeva sa jasnim e, pravilima o odgovornosti, tko je odgovoran, kako bi se pratilo što se događa i kako bi se izračunalo učinak preuzetih obveza. Znači, to trebamo sve i također jedan razuman financijski paket e, i naravno prilagodbu u tijeku uključit ćemo i tržište oblika i zrakoplovstvo i tako dalje. Dakle, to će biti sveobuhvatan e, paket. Potrebna nam transparentnost, odgovornost, dinamična revizija sporazuma i za To su ključne točke jer ako 2025. započnemo reviziju možemo i zacrtati veće ciljeve. Onda možemo vidjeti koliko je e, zemalja ispunilo ili nije ispunilo obveze, a mi e, kao Europska unija ćemo se pobrinuti da svaka zemlja iznese svoje doprinose. Čak i mala zemlja na Pacifiku može dati doprinos koliko malen bio. E, kako bismo imali financijska sredstva za tehnološku prilagodbu, onda ćemo tražiti da oni koji potpišu sporazum također i preuzmu obvezu za smanjenje klimatskih promjena. Naravno, razvijene zemlje moraju imati veće obveze zemlje u razvoju. Dakle, ne želimo da tu postoje barijere između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja, zato jer sam neki dan eh, razgovarao sa predstavnicima Brazila koje se smatra zemljom u razvoju, ali oni nisu isti kao i Malavi. Jedina zemlja u razvoju koja je dala svoj doprinos je Gabon u Africi i još i Meksiko. Oni su u sasvim drugim dimenzijama, ali također e, su tu jasne promjene u odnosu na 2020. I također zemlje koje su smatrale zemljama u razvoju u prošlosti su Kina, Brazil, Indija su sada velike gospodarske sile. I kako bi se suzbile klimatske promjene, one moraju iznijeti i ambiciozne doprinose i obveze. Dakle, rasprave će biti teške, moramo postići jednoglasni sporazum, svako mora izvršavati svoje obveze. Postoje neke zemlje koje ne žele dugoročne obveze, žele kratkoročne obveze, no ako nemate dugoročne obveze, kako ćete mjeriti napredovanje kao ciljevima? To će biti teško. E... Eh, eh, dizajn. Bilo je i pitanja u vezi s ekodizajnom. Ima jako puno uređaja. Ovdje imamo dva problema. Novi uređaji koje smo stavili na tržište vrlo su učinkoviti. Oni ostvaraju e, velike e, štednje. E, čak 470 eura po kućanstvu. To je doista puno, no problem je isti kao i sa motorima. Na tržištu postoji puno starih uređaja, a mi predlažemo državama članicama da osmisle scheme kako bi obnovili svoje uređaje. To bi bilo jako dobro za razvoj industrije, ali i za energetsku učinkovitost. Neke države to sada čine na dobrovoljnoj bazi. Neke već imaju scheme kojima se e, zamjenjuju sva, e, sva stara vozila uz malo subvencija kako bi se kupila nova vozila. A neke to čine i sa brodovima. Subvencioniraju, to je sve u, u šemi staro za novo. Gospodin Gambus. Što se tiče obnove parka, vi ste govorili, vi ste zapravo postavili pitanje koje se odnosi na e, države članice, što da se zapravo vodi na jednu vrlo kompleksnu raspravu. Ako država članica učini nešto i podijeli svoje ciljeve između svojih teritorija, no nije mnogo država članica to učinila budući da se radi o jednoj vrlo složenoj raspravi, dakle riječ je o toj podjeli. Podijeliti svoje e, ciljeve, a, zatim kvote, ja sada ne govorim o ETS-u između državama članicama, ali zamislite samo koja bi politička, pod bi političku teškoću susrela ta država članica kada bi se radilo o plino. Naime, LNG odnosno ukapljeni naftni plin. E, e, mogućnosti takvog plina su nevjerojatne na Iberskom e, poluotoku. Imate dvije mogućnosti. Jedna dolazi iz Alžira koja omogućava opskrbu i France, Francuske i Portugala i Španjolske ukapljenim naftnim plinom. Zatim imate taj južni dio s Francuskom i tu, i tu dakle se otvaraju mogućnosti, ali s druge strane to nisu jedine mogućnosti, imate i baltičke zemlje Zatim u južnoj i istočnoj Europi postoje pak problemi povezanosti. U našoj zemlji električ dakle podzemni električni kablovi predstavljaju projekt koji je gotovo projekt europskog interesa. Krajem godine usvojit ćemo a, zadnji e, e, dio a, sporazuma, zapravo postoji sporazum e, između portugalskog premijera i, i španjolskog predsjednika. Što se ostaloga tiče, dakle postoje politike koje se bave razvojem obnovljivih izvora. 2020. godine vidjet ćemo kako stojimo s postocima. E, trenutačno e, trenutačno su ciljevi takvi kakvi jesu no Kada govorimo o obnovljivim izvorima, trebamo raditi na infrastrukturama. Komisija bi željela da sustavi podrške e, obnovljivim izvorima budu u skladu sa tržištem. Postoji puno država članica koje malo pomalo e, počinju pokretati e, sustave subvencija. Gospodin Danc. Vi ste govorili o biogorivima i govorili ste i o direktivi o kakvoći goriva. vidjet ćete da e, postoji jako puno problema mi e, određujemo granice, zatim ih mijenjamo e, i to parlament ponekad čini, ali ja bih u svakom slučaju želio zahvaliti parlamentu na vrlo pozitivnom pristupu. Mi sada imamo biogoriva koje su vrlo napredna. Budući da smo napravili izračune, na 5% e, za 2012. E, godinu. Sada imamo jedan e, prostor od 10% odnosno 7%, dakle možemo još malo povećati, imamo dakle tu marginu, odnosno prostor za povećanje. Dok vi ste, gospodine Fareja, također govorili o biogorivima. Mi imamo e, inovacijsku politiku, naime postoji i poglavlje o biogorivima. Morat ćemo ulagati, jer čini mi se da malo kaskamo. E, biogoriva druge generacije strašno se sporo razvijaju a naše napore u tom smislu treba ubrzati e, kako bismo postigli svoje ciljeve u pogledu smanjenja emisija. Gospodin Ek. E, gospodin Ek je govorio o problemu poljoprivrede, poljoprivrednog e, zemljišta, intenzivne, intenzivnog uzgoja. Moramo se vratiti na onaj pojam iluk Ispričavam se na eh, pojam Land Use, eh, Land Use Change Forestry, odnosno LULUCF. Puno raspravljamo o državama članicama o tome i pokušavamo riješiti ovo pitanje. Kakva ćemo pravila donijeti? To treba vidjeti, zato što moramo uzeti u obzir o moramo uzeti u obzir emisije koje proizlaze e, iz e, ovih e, sektora. Dakle, moramo vidjeti na koji način poljoprivredni sektor sudjeluje u svemu tome i trebamo vidjeti na koji način intenzivan uzgoj stočarstva sudjeluje u povećanju emisija i kako u sve to, u kako u sve to ukalkulirati šumarstvo, odnosno šume. Mi naravno želimo i da poljoprivredni sektor sudjeluje e, s nama u našoj borbi protiv klimatskih promjena, odnosno u našoj želji da smanjimo emisije. E, govorili smo također i o privatnim ulaganjima i e, uključivanje privatnog financiranja. Mi želimo mobilizirati 100 milijardi e, dolara odbor Ujedinjenih naroda naravno to želi. I treba vidjeti kako u ovo uključiti privatna ulaganja. Jako je lako računati. Teško je alkulirati ono što privatni sektor čini za adaptaciju. Ponekad imate jako velike projekte. Naprimjer, na zaštita e, i velike projekte kao što je zaštita obale. E, kakve su adaptacije tu potrebne? To nije jako lako izračunati. No najvažniji uvjet za mobiliziranje privatnih, privatnog novca jest da ne postoji regulatorni rizik. Odnosno moramo imati jednu klimu, povoljnu klimu za investiranje u zemljama u razvoju i zato zemlju razvoju moraju imati dobar regulatorni okvir pa, pa će se tek onda privatna ulaganja mobilizirati. Jednostavno postoji taj regulatorni rizik i zbog toga je to teško. To je problem mobiliziranja privatnog financiranja. Gospodin Škrlec mi je postavio jako teško pitanje vezano uz proturječje. Kada u Europskoj uniji kažem da imamo ambiciozne ciljeve, onda trebamo vidjeti ono što stoji na stolu. Pogledajte Švicarsku. A to je bilo i pitanje koje je također postavljeno. Švicarska je bila prva, to je bila mala zemlja. A zatim je Evropska unija nastupila. No nakon toga vidite i Ameriku, onda vidite i Meksiko. Onda vidite što se dogodilo Lichtenstein. da, Gabon, Meksiko, Norveška. Do sad, s onim što imamo na stolu jesu vrlo ambiciozni, e, ambiciozna obećanja od Europske unije. Dakle, mi e, ne koristimo međunarodna sredstva, mi e, unutar svog teritorija ulažemo vlastite napore. To je jako važno i zato kažem da je to jako ambiciozno. Da bismo postigli te ciljeve, postoji ravnoteža. Treba smanjiti emisije za 40%, zatim e, barem 27% obnovljivih, 30% učinkovitosti. Kada je riječ o energetskoj mješavini, ako su neke države članice odlučile e, ići u smjeru ugljena, moraju to učiniti, ali svejedno moraju ostvariti ciljeve. Dakle, postoji e, čitav niz sektora, hlađenje, e, poljoprivreda, grijanje, transport, zatim e, učinkovitost zgrada. Postoji čitav niz sektora koji vam omogućavaju da na neki način balansirate između njih i smanjite emisije. Moramo također uspostaviti dobro upravljanje kako bismo osigurali da pratimo ostvarivanje ciljeva i za to je potreban naporan rad. Ekodizajn. Ekodizajn je dobra direktiva. No u, e, e, u kampanji e, neki su ljudi uzima, uzeli jedan, jedna, jedan ili dva uređaja i smijavali su se, odnosno cijela stvar nije izgledala dobro. Učinkoviti uređaj bi nam u svakom slučaju mogli pomoći. Oni smanjuju značajno troškove za energiju pojedinog kućanstva i to je dokazano, to dobro funkcionira. Inovacije uvijek funkcioniraju. No, problem je u tome da treba odabrati dobro produkt, produkt na, proizvod na kojem ćete raditi. Pouka koju treba izvući jest ta da nam je, potrebna, da nam je potreban dobar dijalog sa predstavnicima potrošača i njihovim organizacijama. I moramo na neki način eh, ukloniti tu kritiku koju smo dobili sa svih strana. Svi nam govore eh, kako komisija želi ograničiti eh, snagu usisavača i tako dalje. No pogledajte koliko drugih dobrih stvari smo učinili i Komisija će u svakom slučaju jako dobro razmotriti proizvode, nove proizvode na koje bi se trebao primijeniti ekodizajn. Nadalje. Ah, well, of course. In the, in the, in energy market design, one of the things we... U uh, komunikaciji vezanoj za energetsko tržište, ono što o čemu treba govoriti je također i ko generacija. Odnosno, treba vidjeti kako ćemo razviti proizvode. Kogeneracija i a, i svaka druga vrsta proizvodnje je nešto čime se trebamo baviti. Vidjet ćemo kako ćemo se time baviti u Europi, vidjet ćemo koji ćemo standard nametnuti državama članicama Vidjet ćemo koliko će trebati sudjelovati e, u troškovima, ali u svakom slučaju ne bismo trebali odvratiti e, države članice od korištenja svega toga i na tome treba raditi. Sí, había una pregunta sobre las... Sobre las ¿Qué, qué opinaba la Yo procuro en Da li je bilo pitanje uz Kanarske otoke? Mislim da je ja kao povjerenik ne bih se osvrnuo na nacionalna pitanja. Ja sam europski povjerenik i zbog toga ne želim napadati ni jednu nacionalnu državu, niti braniti. Ako se dogodilo kršenje nacionalnih zakonodavstava, onda je to jedna stvar. Ja mogu samo kazati da li je pridržavan zakon ili se nije pridržavao zakon. Moje dugo iskustvo u upravljanju e, prirodnim katastrofama. Kada god je riječ e, dakle o curenju nafte, to postoji protokol i naravno e, primjer katastrofe prestiž i tamo smo izradili upravo protokol koji valja primijeniti. Ono što mogu pročitati u medijima je da se pridržavaju upravo tih protokola. Znači postoji dobra suradnja unutar španjolskih e, svih relevantnih službi. Naravno običajeno isto tako da su svi u najvišem stupnju pripravnosti i bitno je da se zaštiti flora i fauna. Nisam sada e, povjerenik e, u ulozi povjerenika za zaštitu okoliša. Ja sam bio ministar zaštite okoliša u Španjolskoj, znam kako se ovi protokoli moraju primjenjivati, a sa svakom novom katastrofom možemo učiti, možemo uvesti nove metode u te protokole i učiniti ih još boljima i učinkovitijima. Dakle, moramo naprosto i provjeriti kako se postupa sa brodskim olupinama, ali detalje vam ne mogu iskazati. A još e, posljedno pitanje Švicarske. Želja je naravno da sva tržišta ETS-a budu integrirani u jedinstveno tržište. Dakle, to bi bio bolji, možda idealni scenarij. Dakle, s e, Švicarskom imamo mogućnost povezivanja jer smo već e, usko povezani, ali imamo neke institucionalne probleme sa Švicarskom koje trebamo prije riješiti. Sada smo u pregovorima sa Švicarskom vladom e, oko rješavanja tih problema. Imat ćemo također arbitražu i imamo podnosak pred sudom. Uvijek imamo neka otvorena pitanja i predmete, ali prvo tržište s kojim ćemo se povezati predvidljivo je da će biti Švicarska, a nakon toga možemo razmatrati i druga tržišta. Sada surađujemo sa drugim zemljama na, koje se slično razvijaju, imamo dobru suradnju sa SAD-om i Kinom. I zapravo sam jedno pitanje o ugljenu. Ponavljam. Također ćemo podržavati dalje skladištenje i hvatanje ugljena. E, ugljika, pardon, jer će u sljedećih e, nekoliko godina ugljen ostati u energetskom miksu, no to nas neće spriječiti u ostvarivanju globalnih ciljeva. No sada razmatramo jedno smanjenje od 40% emisija do 2030. godine. 2050. cilj Europske unije bit će 60%. 2100. godine bit će nula. Dakle, kako bismo se pripremili za budućnost i kako bismo dalje kročili zacrtanim putem, moramo razraditi tehnologiju hvatanja i skladištenja ugljika. Dakle, to će komisija podržati u obzoru 2020. i nastojaće poticati što više inovacija i dovesti ih do faze plasmana na tržište kako bismo postigli uspjeh na ovom području. U to ćemo uložiti velike napore. Hvala gospodine predsjedniče. Thank you very much, Commissioner, for all your and... Hvala na svim e, odgovorima gospodine povjereniče i na dobroj suradnji sa odborom. Evo moram se vratiti prije zaključka sastanka na treću točku dnevnog reda, odnosno na osvajanje zapisnika sa 29. siječnja i 18. ožujka, što sam zaboravio prije. Ako nema nikakvih primjedaba, smatramo da je zapisnik usvojen i moram posjetiti članove odbora da će se sljedeći sastanak e, održati u Briselu od 6. do 7. svibnja. I na kraju trebam reći sada svim zastupnicima ugodna večer. Eh, sì, un